tražili riječ vezano za poslovnik. Podsjećam vas da je danas Međunarodni dan obitelji. Ustanovljen 1993. Ustanovila ga je glavna skupština Ujedinjenih naroda. A cilj toga dana je da se bavi pitanjima koje su demokratske i socijalne kao i ekonomske vezane za obitelj. Obitelj je središte našeg društva i zajedno sa školom e, vrši bitnu ulogu obrazovanja mladih koji će biti naš naša zajednička budućnost. Mi smo u Europskom parlamentu se uvijek zalagali zato da se uspostavi veća ravnoteža između rada i privatnog života. A sada zastupnik Lundgren je zatražio riječ vezano uz poslovnik. Gospodine predsjedniče Tajani, želim se javiti vezano za poslovnik sukladno članku 11. Vezano za manifestaciju do koje je došlo 27. stravnja u Briselu izvan sastanka, izvan E, našeg parlamentarnog zasjedanja Kolegica iz e, švedska zastupnica e, Ulskog je pokazala solidarnost sa palestincima i ona je pokazala jedna osoba je bila optužena za ubojstva, a oslobođena 33 tri druge točke optužbe zato što nije bilo dovoljno dokaza. Tražim da vi, predsjedniče Tajani, u svojstvu predsjednika Europskog parlamenta se e, pozabavite ovim pitanjem dubinski kao predsjednik parlamenta. Zastupnica Damato ima riječ. Hvala lijepa. Obraćam se vama, predsjedniče, kao i kolegama koji su u vječnici, kako bih e, pokazala na to da e, e, vijeće i komisija ne daju dovoljno pažnje onima koji su u Italiji pogođeni potresom. Prošlo je sedam mjeseci od potresa, mnogi ljudi žive još i dalje pod šatorima i to nije ni izbliza privid normalnog života. Ovo je prilika da Europska unija pokaže da se žele stubokom promijeniti. Djelujte brzo, odmah treba obnoviti e, taj kraj. Naravno, izvijeste će braniti stav parlamenta prilikom trijaloga. Stav parlamenta o ovim događajima vrlo je jasan. Ja ću vaš stav prenijeti izvjestitelju, međutim vjerujem da e, je izvjestitelj s time vrlo dobro upoznat. Kao što znate, na tu temu je parlament već izglasao mišljenje. Sada zastupnik Karver ima riječ. Hvala predsjedniče. 14. veljače u ovoj je vječnici Gospodin e, Papadakis, zastupnik zelenih, je u Izraelu govorio kao o terorističkoj zemlji. I ja sam se tada u raspravi u vanjskim poslovima tome e, usprotivio, a ja ću vam se osobno uputiti i napismeno da mi kažete zašto se nije ništa poduzelo po tom pitanju. Želim biti vrlo jasan o ovom pitanju i o mnogim drugim pitanjima ne namjeravam gušiti e, političke rasprave u Europskom parlamentu. Kada bi se tražile sankcije baš svaki puta kada netko kaže nešto s čime se jedna druga osoba ne slaže, a ne radi se o e, govoru kojim se krše e, temelji Europske unije, onda bismo se bavili cenzurom. Ne namjeravam gušiti rasprave čovjek s nečim može biti suglasan ili ne. Ali čim netko napada neku državu ili se kritiziraju neke osobe e, i dogod se radi o političkim napadima, mislim da nije ispravno upotrijebiti sankcije. To vrijedi za sve stranke bez obzira na temu. Ja sam se umiješao kada su se koristile ili vulgarne riječi, vulgarni diskurs e, o drugim kolegama ili su se kršile europske vrijednosti. U protivnom mislim da nije u redu upotrijebiti sankcije. Ja preuzimam svu odgovornost za to. Zastupnik Kristoforu, izvolite. Hvala lijepa. Nažalost, moram reći da su Grčka i Cipar, dvije države članice Europske unije, e, sada e, mogu, mogle postati žrtva ekspanzionističkih tenzija Turske, koja želi kršiti e, kopnene i pomorske pomorsko i prostor. I Cipar je sada u e, blokadi, a e, tu je vezano i za ispitivanje e, nalazišta plina u tom moru. I mnogi su zbog toga blokirani. Jednostavno mislim da tu treba reagirati jer se radi o kršenju naših europskih vrijednosti. Europski bi parlament trebao nešto poduzeti baš kao što treba to napraviti kada se prijeti bilo kojoj od zemalja Europske unije. Ne može se dopustiti da Turska postupa ovako kao što postupa. Ona jednostavno otvara nove mogućnosti opasnosti u tom dijelu svijeta. Molimo vašu reakciju. Molimo da se mjere poduzmu e, za e, jednu zemlju koja je u toj regiji dovodi u pitanje ljudska prava. Zapisnici sa protekle sjednice e, je, je bio već podijeljen. Ako nema prigovora, a vidim da ga nema, usvajamo zapisnik s protekle sjednice.